E, dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania, mm, jak rozumiem, dla... Zahvaljujem. Pretpostavljam da je ovo bila izjava oduševljenja e, zbog mog vođenja ovog e, dijela današnje sjednice. Dakle, danas imamo glasanje. Prvo izvješće na glasanju je izvješće Patricije Šulin o e, odluci Vijeća i parlamenta o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji e, u skladu s točkom 13. 13 međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između parlamenta Vijeća i komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju. Znači sada krećemo izravno na glasanje.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 Imamo kvalificiranu većinu, više od tri petine zastupnika su glasali i e, izvješće se usvaja. Sada glasamo o izvješću Pola Rubiha. To pa je izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13 međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013 između parlamenta vijeća i komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju. I ovo će biti pojemenično glasanje.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 O čemu se radi? Dakle, sljedeće izvješće u kojem e, glasujemo je izvješće Petrija Sarvama, izvješće o predlogu odluke Europskog parlamenta i vijeća o mobilizaciji Europskog fonda. Otvaram e, glasanje. Tko je za? Poimenično glasanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Zamykam głosowanie. Zatvaram glasanje. E, przyjęliśmy sprawozdanie. Dziękuję. E, izvješće je usvojeno i posljednje izvješće o kojem se glasa, e, izvješće Izabel Toma o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Dajem riječ izvjestiteljici na dvije minute. Izvolite. Madame Deputer. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je crains toutefois... Predsjedniče, hvala na riječi. Međutim, e, e, čini mi se da u ovom okruženju prije ručka gotovo neće to biti moguće. 25.4. E, Francuska je podnijela zahtjev za mobilizaciju globalizacijskog fonda za restrukturiranje dviju pogona sa više od 2300 radnika koji još uvijek nisu pronašli radno mjesta. Ovaj plan e, treba im pomoći da pronađu svoje radno mjesta i zahvaljujem zastupnicima e, što su odobrili ovaj zahtjev i preporučili ga ovom domu. Zahvaljujem e, poimenično glasanje. Otvaram glasovanje. Tko je za?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 E, moramo ponoviti glasanje. E, to powtórzyć. Moramo dakle još jednom ponoviti glasanje. Otvaram glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani?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 Ovime e, zatvaram ovaj dio našeg rada do 15 sati, do 3. Dobar tek, hvala.